Kolege, naravno, nisam mogli izbjeći ovo malo zakašnjenje s obzirom na temu protekle točke. Mi smo raspravljali o Evropskom uhidbenom nauku, a kao što sam je čekao to zbog jako dobrih razloga i mislim da se rasprava je opravdala ovo zakašnjenje. A sada odmah prelazimo na iduću točku, nećemo dalje otezati. To je dakle E, izvješća koje ćemo predstaviti o službenom putovanju ad hoc izaslanstva odbora Libe Deve i Droa na Svjetski forum izbjeglicama u Ženevi održan od 15. do 18.12.2019. E, Prema tome idemo sada, ćemo čuti od članova izaslanstva Europskog parlamenta na taj, na taj forum kakva su njihova iskustva i kako otprilike kratko da nam daje sažetak izvješća o tome i njihove zaključke. Mislim da je kolegica Bjork predvodila izaslanstvo. Gospođa Bjork je bolesna, pa onda će gospođa Dupont podnijeti izvješće o tome, zar ne? Da, izvolite, imate riječ. Um, Hvala lijepo, vi ste to već ispomenuli Riječ je o izvješću o posjetu ad hoc izaslanstva odbora Libe Deve i Durana Svjetskom forumu o izbjeglicama u Ženevi. Prvo želim zahvaliti tajništvu i delegaciji EU-a koja je sjedi u ženu na organizaciji puta i na tome kako su dobro popratili put našeg izaslanstva. Sve je sjajno e, funkcioniralo. To je bio prvi forum uh, koji je održan u tom obliku nakon što je sklopljen globalni pakt o izbjeglicama. I to s obzirom na 25 milijuna izbjeglica globalno koje postoje, ovo je bila jako dobra uh, dobra prilika za razmjenu ne samo stajališta nego i činjenica i da se pozabavimo onim težištima koja su dogovorena na samom e, globalnom paktu koji obuhvaćaju recimo sve bitne teme i socijalne i materijalne, financijske i humanitarne aspekte izbjeglica. E, tu su vodeće države ovog foruma iznijele svoje primjere najbolje prakse i sudjelovali E, mi smo sudjelovali kao parlamentarno izaslanstvo na različitim panelima, jedanput sa težištem Afrika i Latinska Amerika, a zatim sa tematskim težištima gdje kako izgleda kontekst humanitarne pomoći i e, pomoći zemljama u razvoju. I e sad mislim da ako sam ponešto još izostavila ovdje zbog brzine, to će kolege nadopuniti. Uz to smo na marginama forma vodili jako puno bilateralnih pregovora i sa norveškim i danskim savjetnicima i za izbjeglice, sa globalnom mrežom za izbjeglice i tako dalje, sa čitavom nizom drugih predstavnika NGO-ova. E, sudjelovali smo u različitim bilateralnim razgovorima između ostalog sa Oxfamom, i Rescue Committee međunarodnim, ali i sa nacionalnim zaslanstvima kao Njemačka, e, Švicarska, Uganda, Ruanda, Niger i isto tako sa predstavnicima UNHCR-a i RMM. Rezultat foruma ukupno je bilo više od 800 različitih obaveza koje su preuzeli predstavnici različitih država svijeta, ali privatnog sektora i raznih organizacija kako bi pomogli e, izbjeglicama, ali i u ne samo direktna pomoć izbjeglicama nego i borba protiv uzroka za izbjeglištvo. A zatim se koncentriravaju na premještanje izbjeglica i nastavak pružanja humanitarne e, pomoći u zemljama ne samo podrijetla nego i samog e, puta rute. Sljedeći forum će biti 2023 a mi smo inače pripremili jedno priopćenje u kojem smo i svoje ciljeve naveli i tu smo rekli da smatramo da se moraju pojačati naše angažman Evropske unije i da se moramo ispuniti međunarodnu odgovornost koja nam svima i kao razvojnim zemljama dopada i zatim da se um, nije čuda E, da se moramo raditi i na jednom zajedničkom paketu za azil i migracije i da zajedno kao Europska komisija moramo dati svoj doprinos globalnoj stabilnosti i boriti se protiv uzroka zbog kojih ljudi kreću bilo ekonomsku, bilo koju drugu migraciju. Hvala lijepo. Malin Björk nije ovdje, kako smo rekli. I ona je naravno bila članica delegacije, ali hvala vama na ovom kratkom izvješću. Imamo još vremena ako se želi netko od članova izaslanstva javiti za riječ. Prvo riječ ide gospođi Silvano Sada. Izvolite. Hvala lijepo. Doista. Ja sam imala čast sudjelovati u tom izaslanstvu koje je bilo na globalnom forumu o izbjeglicama i slažem se apsolutno s ovim što je moja prethodnica rekla o svim temama koje su tu, e, o kojima se raspravljalo. Svi smo mogli ustanoviti da e, nije zapravo sve provedeno na što se svijet obvezao glede pogotovo preseljenja i premještanja kasnije izbjeglica ali mislim da će se zato taj forum jako dobro e, organizirana skup. Sad bih željela već i zahvaliti isto i ja tajništvu na svemu što je odradilo pripremajući naš put, a bili su i vrlo, vrlo e, E, marljivi u tom da i naš prijedlog e, provedu, dakle da se e, kompletno ciljevi Pariške konferencije i sve obaveze koje smo preuzeli glede ciljeva održivog razvoja ugrade u sve ono što radimo u zemljama koje su u razvoju kojima tu treba pomoći puno i naravno onda će to, onda to je vezano i za temu klimatskih izbjeglica. Ja znam da se mnogima ne dopada taj naziv klimatske izbjeglice i da mnoge organizacije ne koriste takav, taj izraz, pogotovo on ne postoji u međunarodnom pravu još uvijek. Ali mislim da on de facto postoji, da je Evropska unija tu apsolutno dužna učiti nešto za ljude koji su možda možda i nisu krenuli izbjeglištvo preko granica svoje zemlje, ali su bili premješteni i e, bili su jednostavno raseljena lica unutar svoje zemlje vrlo često, a sve to skupa. Ili ću sa krenuli u izbjeglištvo, a sve to skupa zbog prirodnih katastrofa i promjene klime. E, postoje tu zemlje koje predvode kao pioniri u pružanju pomoći takvim zemljama i tim ljudima, ali mislim da bi se tu EU unija definitivno trebala pridružiti i dati svoj doprinos. I što još možemo sve dodati na zaključke globalnog foruma? Mislim da je uglavnom najbitnije izneseno. Meni ostaje samo još da se zahvalim i mislim da bi suradnja između liba i DVA koju vidimo da je jako dobro funkcionirala trebala u budućnosti još produbiti. Jer su naše teme vrlo komplementarne i mislim da pogotovo ljudi u što treba pomoći. Hvala. A sada Mislim kolega to je potpredsjednik odbora DEVA. Možda biste i vi nešto željeli kazati i podijeliti s nama. Naravno. Samo na početku. Potpuno se slažem sa svim što je kazano o važnosti rada na ovim e, poveznicama između vanjske i unutarnjih politika. I mislim da trebaju Libe i Deve intenzivno surađivati i dalje, pogotovo kod tema migracija i preseljena, ali i kod drugih tema. A glede ovog globalnog foruma za izbjeglištvo, mislim da su e, evo kolege iznijeli najvažnije točke u ime cijelog parlamentarnog izaslanstva a mislimo da je to jako dobra polazišna točka na traženje rješenje za migracijske probleme i naravno za provedbu globalnog kompakta o migracijama i izbjeglicama. A parlament kao i većina zemalja članica Europske unije su podržali taj globalni pakt. Nadalje mislimo da je forum pokazao koliko su važne neke teme koje trebamo i dalje nadzirati i njima se baviti kao što koje ste već i tu naveli, a to je pitanje klimatskih izbjeglica, odnosno ljudi koji su raseljeni, preseljeni zbog izbjeglica. zatim više humanitarnih pomoći kroz ngo i zatim više zapravo ravnoteže između pružanja humanitarne pomoći, a s druge strane pomoći u razvoju a zatim naravno unapređenje našeg i napokon dovršetak našeg paketa e, zakona u vezi azila i migracija. A rekao bih da je važno i govoriti o koherentnosti, dosljednosti, jer ja sam već pri svemu tome, ja sam jučer vidio pris posebno kako je kod nekih država vrlo jednostavno provesti proceduru preseljena, a neke države su se obvezale da će to uzeti na sebe i da će to ispuniti, ali na kraju im je zbog raznih problema nacionalnih bilo to vrlo, vrlo problematično odraditi. Euh, Gospodine Karemi, vi ste bili u Ženevi. E, da, i ja želim zahvaliti organizatorima na savršenoj organizaciji tog našeg susreta. E, to je zaista bilo iskustvo koje nam je puno donijelo nisam možda sve e, shvatio za vrijeme ovog uvodnog izlaganja, ali bilo je vrlo značajno da smo čuli i same izbjeglice koje žele sudjelovati u odlugama koje se o njima donose i zato mislim da je vrlo važno da imamo s njima dijalog. Ono što mi je bilo žao je da nije bilo predstavnika država, tek e, poneka europska država, primjerice Njemačka. Tu su bile neke organizacije, međutim ministara nije bilo. Iako nam se stalno govori da je to vrlo važan problem u Europskoj uniji. I e, e, uspjeli smo razgovarati s drugim izaslancima, kanadžanima ili e, nigericima. I također jučer smo ovdje razgovarali o postupcima vezanim za Dublinsku uredbu i problemima koje oni imaju. I čuli smo za e, primjer osobe iz e, Nigerije i neka osoba je izručena bila iz Libije e, gdje je bila, gdje je bilo dosta mučenja. A Francuska je se obvezala da će primiti tisuću 300 osoba iz eh, Nigerije i nije to ispunila dok je Njemačka prihvatila sve osobe koje se obvezala prihvatiti. Eh, radili se eh, temeljem bilateralnih sporazuma, multilateralnih sporazuma ili pak ovdje mi se bavimo pitanjima u parlamentu zajedno s komisijom, ali bez obzira ko se time bavi, premještanje ljudi i njihovo nastanjivanje negdje je zaista problematično. Ono što je također jako, jako važno jest da izbjeglice treba dati posao i e, integrirati ih. Bez obzira na koji način ljudi dolaze u e, ilegalno ili nelegalno, oni dolaze u gradove i gradonačelnici se moraju za njih brinuti. Bilo bi važno da e, gradonačelnici sudjeluju u tome. E, predstavnica unhcr je, mislim, jako dobro komentirala sve to. Sljedeći forum održat se 2023. godine, ali problem je aktualan i zato moramo naporno raditi na tome da bismo riješili ono što se zove migracijski problem. Nije problem u migracijama. Ja smatram da je problem prihvata tih osoba. Ne treba možda sve raditi na razini UNHCR-a, mogli bismo raditi na razini Europske unije e, kako bi se o tome raspravljalo ne samo na odboru Libe, već posvuda. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Karen. A eto, htjeli su se javiti i drugi e, sudionici tog izaslanstva. E, to su mi signalizirali, međutim nisu ovdje. Možda se netko drugi još želi javiti, a ako ne, možemo čuti završne primjedbe. Tko bi onda? Niko se ne javlja za zaključak, pa onda smo gotovi s ovom točkom dnevnog reda. Što nam omogućuje da odmah nastavimo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Ali pričekat ćemo da se članovi dva i DROA koji su nam se pridružili na ovoj točki dnevnog reda sada oproste i napuste prostoriju. Hvala vam. Pozdravimo kolege. Yes? Mi smo ovdje prekinuti, ali kao što ste možda čuli, prošle noći je došlo do terorističkog napada u Hana u Njemačkoj, devet ljudi je ubijeno i počinitelj je ekstremista krajnje desne pozadine ja sam samo htjela pitati članove i sve ostale da možda održimo jednu minutu počasti jer e, vidite u Njemačkoj je veliki šok potresao društvo zbog toga što se dogodilo i mislim minuta šutnje u čast ovih žrtava. Hvala vam na ovom komentaru i na vašem prijedlogu. Ja sam, meni je žao da e, nisam vidio najsvježije vijesti, ali naravno tijekom jutra i od ranog jutra sam već vidio što ono prema medijima koje sam vidio imao bili mi dostupni sam pročitao i mi smo svi isto tako duboko pogođeni i šokirani vjerujte mi evo upravo jučer jučer smo upravo vodili raspravu e, našem odboru Libe i htjeli smo o tom raspravljati, a to je bilo razlozi za krajnje desni ekstremizam i porast ovih e, broja zločina iz mržnje, dakle ne samo govora, nego baš zločina i o tome smo raspravljali. I jučer smo čuli neke naše članove u ovom prostoriji kako iznose doista neke ružne stvari o nekoj totalno suludoj koaliciji između krajnje ljevice i islamista, oni su to smatrali recimo petim stupom najgorih zločina nasilnih u Europi koji uključuju i seksualne i sve ostale nasilne zločine, ali ovo je pravi zločin. Prema tome odajmo im minutom počestit ćemo, minutom šutnje odajmo počestit.